Poštovane zastupnice i zastupnici, dopustite da vas pozdravim i zaželim svima dobrodošlicu na međuparlamentarnom eh, odboru, našem eh, sastanku koji se održava po prvi puta eh, uz pomoć moderne tehnologije, tako da je ovo zapravo jedan povijesni događaj. Naša današnja tema je bolje zakonodavstvo sa digitalne perspektive. E, digitalizacija je sve više sastavni dio zakonodavnog procesa na europskoj i nacionalnoj razini. E, značaj digitalizacije postao je posebno izražen tijekom e, ove E, krize uzrokovane pandemijom e, i zato i danas e, koristimo ove tehnološke mogućnosti. Na današnjem sastanku trebamo potvrditi svoju opredjeljenost da uskladimo zakonodavstvo i procedure sa modernim zahtjevima. Prije nego što krenemo sa samim sastankom, nekoliko tehničkih informacija. Prijevod imamo za engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, poljski, bugarski, grčki, danski, e, mađarski, estonski i hrvatski. Molim vas da vodite računa o tome e, da e, intervencije koje budu raspolagale samo zvukom, a bez videosignala neće biti prevedene. Molim vas da svakako E, pritisnete tipku e, dižem ruku, raise the button, a nakon toga uključite mikrofon kada želite govoriti. Osim toga, e, želio bih vas izvijestiti da se ovaj sastanak prenosi putem interneta. Sada bih dao riječ gospodinu Hrvoju Grubišiću iz Europske komisije, glavne uprave za pravosuđe i potrošače. E, dobrodošli gospodine Grubišić. E, imate na raspolaganju 10 minuta. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani članovi ovog odbora, e, uvaženi sudionici ovog sastanka, hvala vam što ste me pozvali da govorim na ovom sastanku. Da, E, nije razlog samo taj e, što sam ja u odjelu za e, politike na području građanskog prava i e, nije samo zbog toga što se bavim digitalizacijom da imam ovo zadovoljstvo, nego sam uključen i Europsku pravosudnu mrežu e, za građanska i trgovačka pitanja, tako da će mi biti iznimno drago s vama podijeliti neke informacije o potrebama koje smo ustanovili u ovim područjima. E, na samom početku e, želio bih istaknuti da smo puno informacija razmijenili u sklopu dokumentacije tijekom priprema za sastanak. Moram se ispričati zbog jedne stvari, e, a to je da radim samo na području građanskog i trgovinskog prava, a vaš dnevni red obuhvaća daleko šira područja i upravno pravo i zakonodavne procedure na europskoj razini, a isto tako na razini država članica. Međutim, Sama činjenica da sam se specijalizirao za građanska i trgovačka pitanja e, stavlja me u poseban položaj. Naime, ja sam sada u mogućnosti razgovarati e, s vama o e, europskom okviru koji je od povijesnog značaja što se tiče e, građanskog i trgovačkog prava i nadam se da ćete imati strpljenja jer ću govoriti o nekim načelima u ovom e, području prava e, koja su sveobuhvatna i relevantna što se tiče sadašnjih potreba za digitalizacijom. Želio bih reći da priča o europskom građanskom i trgovačkom pravu počinje 1999. na vijeću iz Tamperea kada je doneseno nekoliko zaključaka. Jedan od najvažnijih zaključaka na tom vijeću u Tampereu odnosio se na to da je došla do izražaja svijest o tome da kako bismo imali otvorenu Europu, Europu u kojoj se poduzeće i građani mogu slobodno kretati i gdje postoji sloboda poslovnog nastana, da to ne znači samo da postoji mogućnost fizičkog kretanja preko granica. Ne, kako bismo osigurali pravu slobodu kretanja i pravu slobodu poslovnog nastana, iznimno je važno da trgovačka društva i građani kada putuju i kreću se iz jedne države u drugu državu članicu, da to ne moraju učiniti samo fizički, nego postoji mogućnost da prenesu sva prava i obveze koje inače imaju u svojoj zemlji zemlji podrijetla. E, dakle, u narednih 20 godina komisija i zakonodavci su uspostavili jedan e, fantastičan okvir e, propisa kojima se osigurava da neki građanin kada preseli u Njemačku sa sobom prenosi sva prava i obveze što se tiče primjerice građanskih i trgovačkih prava u sklopu obiteljskog ili nekog drugog pravnog područja. I tako je to funkcioniralo. Imamo dobru, kvalitetnu pravnu stečevinu već 20 godina u ovom području i ukoliko neki građanin e, treba otići na sud, e, on utvrdi koji je sud nadležan, e, koje je pravo mjerodavno, on ode na sud i to je to. Taj građanin može koristiti svoja prava. To je funkcioniralo sve do samog početka ove godine. Početkom ove godine, krajem veljače, početkom ožujka, e, sudovi su počeli zatvarati vrata i više nije postojala mogućnost da sudovi i suci e, postupaju na način kako su to inače radili. A isto tako neka poduzeća, kafići, restorani ne bi u tome vidjeli neki veliki problem. Zatvorite vrata i čekate da prođe ta kriza i da ponovno otvorite vrata e, i nove poslovne mogućnosti. Međutim, e, sigurno vam je jasno da ukoliko ste recimo građanin koji ste se upravo razveli i e, vaš suprug ili supruga su odveli dijete samovoljno u primjerice u Portugal, onda niste u istoj situaciji kao restoran koji je zatvorio vrata i sad vam e, e, sudac kaže no e, ne možemo sada voditi tu proceduru, kontaktirajte nas za mjesec, dana, pola godine ili godinu, ovisno o tome kada će proći pandemija i kada ponovno počnemo normalno voditi postupke. Dakle, našli smo se u povijesno vrlo problematičnoj situaciji ove godine i e, sada e, po prvi puta e, europski građani nemaju jamstvo da mogu koristiti svoja prava. Što se tiče građanskopravnih tužbi, tužbi iz područja ostavinskog prava, obiteljskog prava i tako dalje, sve to ne funkcionira zato što tehnologija nije pratila potrebe građana. Naravno da to nije nešto što se ne može korigirati. E, već e, desetak godina komisija je svjesna potrebe da se razvija e-pravosuđe i svjesni smo toga da digitalizacija može osigurati e, brzo i djelotvorno pravosuđe, odnosno primjenu prava i komisija je vrlo brzo počela sa mjerama kako bi u prve plane stavila digitalizaciju od početka ove godine. Međutim, to ne znači da će se svi problemi riješiti na ovaj način. Kako bi digitalizacija pravosudnih e, radnji bila djelotvorna i kako bi se osiguralo zaštita prava građana i e, pravnih osoba, treba tu ostvariti određene preduvjete a, ovo poglavlje e, je nešto e, gdje bih e, na početku prvo rekao da postoje određena područja građanskog i trgovačkog prava koje obuhvaćaju digitalnu komponentu. Primjerice, primjer uspjeha europskih zakonodavaca i komisije je usvajanje dvije uredbe prošle godine o dostavi pismena i izvođenju dokaza. Obje ove uredbe imaju vrlo izražene odredbe koje uspostavljaju okvir kojim se omogućuje da se koriste digitalni alati kada se e, pismena trebaju dostaviti preko granice nekom drugom nadležnom tijelu ili u postupku izvođenja dokaza ili saslušanja pred sudom. Međutim, to ne znači da se time rješavaju svi problemi naprosto zato što sudska pismena možemo poslati preko granice u drugu zemlju e, digitalnim putem. Ima još puno toga što treba napraviti. Zamislite primjerice da ste građanin koji se treba obratiti sudu i vi to ne možete učiniti jer je sud zatvorio vrata i ne postoji mogućnost fizičkog pristupa. Možda ne možete otići ni odvjetniku jer je i odvjetnik zatvorio svoj ured. E, što je to što trebamo napraviti kao prvi korak u budućnosti? E, građani moraju imati tu sigurnost da će iz udobnosti vlastitog doma e, imati mogućnost obratiti se sudu, e, koristiti pravne instrumente i da će ova vrsta komunikacije biti priznata na e, jedinstven, ujednačen način u svim državama članicama. Naravno, važno je ostvariti ovakvo okruženje u kojem će građani moći koristiti svoja prava i obveze. E, i tu postoje dva skupa obveza. Jedna skupina obveza povezana je s europskim institucijama. Trebamo razmišljati o tome e, kako e, bi u budućnosti zakonodavstvo moglo biti digitalno spremno Postoje tu različiti aspekti, recimo obiteljsko pravo i uredba o uzdržavanju već sadrži 11 eh, obrazaca u prilogu koji su ujednačeni i kad god neki građanin želi da se donese neka odluka temeljem ove uredbe, on onda koristi taj jedinstveni obrazac. Ne moram uopće ni govoriti koliko to pojednostavnjuje stvari, jer već tu imamo jedan ujednačeni digitalizirani instrument. Međutim, to ne znači da je ovdje posao obavljen do kraja. Europske institucije o tome moraju voditi računa u budućnosti. E, svi novi zakonodavni akti e, trebaju voditi računa o digitalnom potencijalu. E, međutim, ni tu ne završava ova priča. S druge strane, na državama članicama je e, da izvuku određene pouke iz pandemije i imaju u vidu da svi zakonodavni akti u budućnosti e, trebaju imati aktivnu digitalnu dimenziju ukoliko je to primjereno. E, gospodine Grubišić, preostala vam je još jedna minuta. Dobro. E, dakle, već sam spomenuo ujednačene metode e, koje su na raspolaganju građanima koji se obraćaju nadležnim tijelima. To međutim ništa neće značiti ukoliko države članice ne budu svjesne toga da je potrebno osigurati odgovarajuću infrastrukturu. Zaključno bih želio spomenuti da je komisija u proteklih nekoliko mjeseci provodila jednu studiju, odnosno istraživanje digitalizacije i digitalne infrastrukture u državama članicama kako bismo vidjeli na kojoj razini koja država članica, kako unaprijediti razine digitalizacije, kako korigirati nedostatke i praznine. No, e, s nestrpljenjem iščekujem vašu raspravu i zaključke. E, hvala vam još jednom što ste mi e, dali mogućnost e, da kratko govorimo o ovoj temi, a potencijalno mogu iznijeti odgovore na eventualna pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Grubišić. E, sada je na redu e, gospođa Nivesbek Nilsen u ime e, Danskog parlamenta. Digital, Danski parlament usvojio je akt o digitalnom zakonodavstvu i na taj se način osigurava okvir za digitalna rješenja. Sa zanimanjem e, ćemo saslušati e, iskustvo gospođe Beck-Nielsen. Izvolite, imate na raspolaganju 10 minuta. Thank you for inviting me to give a presentation. Hvala što ste me pozvali da održim izlaganje e, koje će biti relativno kratko Međutim, pokušat ću vam izložiti neke činjenice o situaciji u Danskoj i govorit ću naročito o etičkim aspektima vezanim za digitalizaciju. Za početak par riječi općenito o digitalizaciji te nakon toga o nekim dilemama koje imamo u našoj stranci E, naša stranka dio je inače kluba zastupnika zelenih u Europskom parlamentu. Danska je e, država koja ima visoki stupanj digitalizacije i u različitim europskim ispitivanjima bila je na prvom, drugom, odnosno na trećem mjestu. A zapravo smatra se da je sve skupa u Danskoj počelo 1968. godine kada je uvela jedinstvene brojeve za e, socijalno osiguranje. I taj e, broj socijalnog osiguranja je tada dao i sve što se kasnije radilo e, na, u odnosu digitalizacije zasniva se na tom jedinstvenom broju. Digitalizacija inače u vladi postoji već e, nekih 20 godina i povezali smo e, putem interneta nacionalnu, regionalnu i općinsku razinu. 2001. godine smo uveli digitalni potpis koji omogućuje građanima da e, digitalno potpisuju pojedine akte. i e, također otvara se i e, jedan e, jedinstveni račun gdje osoba može primati na laki način određene usluge, kao što i taj da građani imaju i jednu administrativnu e-mail adresu za komunikaciju sa upravnim strukturama. Primjerice, ako traže neku e, naknadu ili doplatak, oni to koriste. Postoje neke iznimke e, za to pravilo. Recimo, to su građani s posebnim potrebama. Međutim, oko toga se vodi politička bitka. Postoji također e, i web stranice e, koje se zovu u prijevodu e-zdravstvo. E, tu osobe imaju također zdravstvenu iskaznicu koja je vezana za taj sustav i putem toga se također izdaju i lijekovi. To je, su tek neki primjeri digitalne infrastrukture u Danskoj. 2018. godine političke stranke zastupljene u Danskom parlamentu dogovorile su se da e, usvoje dakle, europske zakone spremne za digitalizaciju. <clears throat> A cilj toga bio je lakše korištenje digitalnog u e, strukturama upravljanja državom i pružanja državnih usluga. E, moja stranka potpisala je taj sporazum i mi smo glasali za njega. Međutim, usprkos tome, postoje neki aspekti koje nas e, zabrinjavaju. Tražili smo da se osiguraju prava građanima i tražili smo da stupanj sigurnosti na internetu kao i zaštite podataka budu vrlo visoki. Dakle, potpisali jesmo ali tražimo i stalno pratimo da taj stupanj zaštite i privatnosti bude vrlo visok. Jer s jedne strane podržavamo ovu digitalizaciju, ali s druge strane e, želimo staviti veliki naglasak na etičke aspekte. E, Promićemo dakle pitanje transparentnosti i tražimo da se podaci koriste isključivo u svrhu zašto bi se trebali koristiti, što smatramo da nije uvijek slučaj. E, ispitivanje 2019. godine pokazalo je da su građani dali tek 60% e, pozitivnog e, mišljenja u tom pogledu, što znači da bismo ostvarili 100%, treba još prevaliti dugi put. Izbilo je i nekoliko skandala vezano za digitalizaciju i zaštitu podataka. Prošle godine primjerice bio je skandal vezan za dansku policiju i e, smatra se da je jedan program za snimanje telefonskih poziva e, možda ugrozio neka, e, neke istrage i sada se moraju zbog toga revizirati više od 10.000 e, sudskih e, predmeta od 2010. na ovamo. A osim toga, ustanovljeno je da su brojevi, taj jedinstveni broj zdravstvene zaštite bio greškom umjesto danskom statističkom uredu E, dostavljen jednoj kineskoj tvrtki. Dakle, postoje problematične manjkavosti u sustavu e, informatike. 2018. godine jedna je danska općina e, gradića u blizini Kopenhagena je pokušala spriječiti da se izvlače podaci o maloljetnicima. Ta općina je prikupljala podatke o nacionalnosti roditelja, koliko su puta išli pedijatru, e, imaju li mentalne bolesti, čak se išlo tako e, daleko da se vidi vraćaju li knjige u knjižnice prekasno. I e, mnogi smatraju da je takvo ponašanje, tako e, prikupljanje podataka nešto što nije legitimno što jedni tvrde, već kao što tvrdi moja stranka, da se time podriva pomirenje u digitalni sustak. takav način prikupljanja podataka osim toga ne odražava uvijek stvarno stanje situacije. E, I nakon toga, dakle, e, stupio je na snagu Europska uredba o zaštiti podataka. Danci su smatrali da treba, dakle, E, uvesti dodatne zakone kojim se omogućivalo takvo iskamčavanje podataka, što je dakle protivno duhu uredbe o zaštiti podataka. E, I sama općina i gradića iz blizine Kopenhagena o kojem sam govorila je zapravo se našla pred sudom zato što je procurilo da su oni e, na taj način e, dolazili do podataka o djeci. i između ostalog ustanovljeno je da je veliki broj toj djece e, su bila djeca e, koja su dobivala socijalnu pomoć. Vjerujem da će se nastaviti sa diskusijama o ovoj temi. Mislim da je vrlo važno da se radi na zaštiti privatnosti podataka naročito u državi kao što je Danska, gdje je stupanj digitalizacije tako visok. Danska agencija za zaštitu podataka trenutno je agencija koja je u nadležnosti e, ministarstva pravosuđa, ali ona bi trebala biti neovisna i odgovarati izravno parlamentu a ne da bude dio jednog ministarstva. Osim toga, morali bismo imati i jasnija pravila, naročito po pitanju iskamčavanja tih podataka. E, gospođo Nilsen, molim vas, završite. Dakle, trebalo bi svakako zaštititi privatnost i treba e, koristite internetske algoritme na etički način. Trenutno se vode rasprave, mi ćemo se dakle e, boriti da se zaštiti privatnost prilikom digitalizacije. Hvala što ste me danas pozvali. Hvala gospođo Beck Nielsen. Vaše izlaganje bilo je vrlo zanimljivo. Vjerojatno e, znate da je ova tematika e, tematika o kojoj se jako puno raspravlja u Europskom parlamentu. Čekamo prijedloga Europske komisije vezan za prikupljanje podataka i treba vrlo dobro proučiti kako se uz prikupljanje podataka štiti privatnost naših e, građana. A sada ću dati riječ zastupnicima i molim svakoga tko se javlja za riječ da nam kaže iz koje je države i e, u koji klub zastupnika pripadaju. Najprije dajem riječ gospođi Melkior na dvije minute. Ona je jedna od koordinatorica u e, odboru Juri. Hvala lijepa i hvala gospođi Beck Nielsen na izlaganju. Mislim da to jasno pokazuje e, kako može izgledati naše društvo ako imamo upravu i zakonodavstvo vezano za digitalizaciju u državnoj upravi, jer to kva digitalizacija može uvelike olakšati E, mnogo toga vezano za državnu upravu. Ono što nam je gospođa Beck-Nielsen predstavila na početku svog e, svog izlaganja e, pokazuje kako Danska ima vrlo visok stupanj digitalizacije. Mnogima je teško povjeriti da Danska ima toliko visoku digitaliziranu državnu upravu. Bilo da se radi o pitanjima vezano za obiteljskog prava ili poreza, mi možemo sve to obaviti e, putem interneta. I e, moram reći, stupanj digitalizacije u Danskoj puno je veći nego li u Europskom parlamentu. Međutim, isto tako je vrlo važno da se e, zaštiti na ispravan način sve što je e, vezano za podatke. Jer e, javljaju se veliki rizici ako se ne e, štite podaci i prava naših građana na odgovarajućoj razini. I stoga je važno da pravila u Europskom parlamentu i drugima na kojima mi radimo, kao što su uredba o zaštiti podataka, da se njih provodi na odgovarajući način. To je nešto što e, građani trebaju e, koristiti ne samo kada komuniciraju s e, državom, već isto tako tu se moraju pozivati na svoja prava i paziti na način na koji se koriste njihovi podaci. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo Melkior. A sada e, gospodin iz stranke Neodemokratija na dvije minute. Izvolite. Dobar dan svima. Ja sam zastupnik Grčkog parlamenta, a također sam član stranke Nea ti bih vas obavijestiti o napretku u mojoj zemlji na ovu temu. Znate da je Europski, da je Grčki parlament parlament koji pokušava zaštititi našu e, ekonomiju, a istovremeno želimo zaštititi sva prava. E, mi zbog toga podržavamo ulaganja u e, internetsku digitalnu infrastrukturu. To može biti dobro za europsko gospodarstvo, a osim toga Europska unija će na taj način prednjačiti na digitalnom planu. Mi smo dakle revidirali sustav e, dodjeljivanje određenih licenci za korištenje interneta. Na 2019. godine donijeli smo znak, zakone e, kojim e, smo odredili infrastrukturu mreža, uključujući i mreža 5G. Grčki je parlament izglasao novi zakon o digitalnom koji govori o elektroničkim komunikacijama i daje okvire za brzi prijelaz na 5G mreže. U tom smislu e, namjeravamo organizirati dražbe za e, spektar 5G do kraja godine. A također osnovat će se i jedan fond u kojem e, će se staviti 25% sredstava prikupljenih na dražbi za start-up tvrtke. Osim toga, mi se digitalizacijom pokušavamo boriti protiv e, poreznih prijevara i želimo digitalizirati sustav pravosuđa. Također, otvaramo i nacionalni portal za kodifikaciju nacionalnog e, zakona. E, radi se zapravo o centralnom registru e, svih grčkih zakona do kojih će se moći doći na taj način. A sada dopustite mi da postavim pitanje predstavniku Europske komisije. Što će komisija donijeti kao odluku vezano za upravno e, pravo? Jer e, treba, dakle, e, mi želimo stvoriti jedan okvir za investicije za to u Europskoj uniji. Hvala lijepa. A sada gospodin Maladajs ima riječ na dvije minute. Čestitam organizatorima ove rasprave, a također e, čestitam i svima na ilaganju. U ovo vrijeme pandemije e, mislim da smo ostvarili jako puno toga. pojedini e, zakonski akti, primjerice onaj o digitalnom potpisu, e, mogli bi biti e, vrlo korisni budu li se time koristili građani i tvrtke. Zapravo, digitalni potpis postoji od početka ovog stoljeća i treba samo podsjecati da ga se više koristi. Pred nama su i izazovi. Budući europski e, kodeks e, će e, se pozivati na mreže 5G koje će jednog dana zaživjeti u svim državama i koje će na taj način otvoriti nove mogućnosti organiziranja gospodarstva i državne uprave te borbe protiv nejednakosti pojedinih teritorija. Tu su e, nova pitanja i novi izazovi. Primjerice da cloud computing, computer, e, internet u oblaku zaista zaživi. Jer sada e, to uglavnom rade sjevernoameričke tvrtke. E, njemačka vlada je insistirala na jednom projektu u tom smislu, međutim Europa kao takva ne daje odgovora na ta pitanja. Htio bih e, zamoliti da govornicu da nam kaže više o tom prikupljanju podataka o kojem je ona govorila, jer takav način prikupljanja, i iskamčivanja podataka je nešto što rade bilo policija, bilo e, druge slične strukture i to bi jednog dana mogao postati zaista ozbiljan problem, te se stoga mora ograničiti. E, govornika se više ne čuje zvuk je postao katastrofalan. Hvala lijepa. Predsjedavajući je dao riječ nekome, ali se nije čuo kome. Gospodin Vos ima riječ, koordinator Europske pučke stranke. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem e, i e, govornicima koji su iznijeli svoja izlaganja. Mislim da je riječ o zbivanjima koja moramo pažljivo pratiti, a e, to kretanje povezano je i s određenim izazovima. S jedne strane, gospodine Grubišić, pitao sam se tijekom vašeg izlaganja trebamo li E, prijeći na to da državama članicama stavimo na raspolaganje e, digitalne instrumente. A gospođi Beck Nielsen, e, nastavno na izlaganje gospodina Grubišića, zanimalo bi me kakva su vaša iskustva u vašoj zemlji. A osim toga, zanimalo bi me i postavljam pitanje vama oboma, na koji način možemo imati povjerenje ne samo u odnosu na kibernetičku kibernetičku sigurnost i informatičku sigurnost. E, kako to, s obzirom na identitet, možemo doista utvrditi da osoba koja se prijavljuje da je doista ona koja tvrdi da je? U europskom kontekstu zanima me na koji način što se tiče jezičnog aspekta možemo postupiti, e, posebno što se tiče Danske e, u kojoj mjeri se nude razni jezici e, građanima i možda osim toga što se tiče sigurnosti u kojoj mjeri blockchain tehnologija može imati određenu ulogu što se tiče e, samog sadržaja i e, kako općenito gledate na to? Postoje li tu prednosti za naša poduzeća i građane ukoliko bi se odgovarajuće onda otvorile granice? Hvala. Thank you very much, Mr. Hvala najljepša gospodine Vos. A sada gospodin Voken, koordinator kluba zastupnika SID. Hvala najljepša predsjedavajući kolege. Dopustite najprije da se zahvalim svim sudionicima koji su se odazvali na ovu jako važnu razmjenu gledišta osobito sada usred pandemije koja nas primorava da budemo digitalniji nego ikad. Moj klub zastupnika naravno pozdravlja digitalizaciju zakonodavstva i javne uprave. To je doista jako važan korak koji treba realizirati. No, ipak želio bih se složiti s gospodinom Grubišćem koji je rekao da kada govorimo o digitalizaciji moramo se postarati da u potpunosti ispoštujemo norme zaštite podataka kada se bavimo digitalizacijom. Moramo dakle kada, kada povećavamo pristupačnost istovremeno se moramo postarati da ne isključimo one koji nemaju pristup digitalnim eh, alatima i koji nisu digitalno jako opismenjeni. A nažalost, to pokriva veliki broj naših sugrađana i upravo je to razlog zašto moramo posezati i za drugim alternativama, to jest da budemo jasni, ljudski kontakt uvijek mora postojati kao mogućnost kako nikoga ne bismo ostavili po strani. I za kraj zamolit ću govornike da evo biti, evo ovo je pitanje samo za gospođu Beck Nielsen, ispričam se. Dakle, da li možete biti konkretni i reći koje ste, o kojim ste problemima raspravljali u e, Danskoj? Evo, i ja vas pozdravljam, dakle, digitalno sam se povezao s vama iz Njemačke. Hvala vam, gospodine Oken. Sada ćemo nakratko dati riječ našim glavnim govornicima, gospodinu Grubišiću i gospođi Beck Nilsen, molim vas ne duže od dvije minute. Gospodine Grubišić, izvolite, imate prvi riječ. Najljepša hvala. Dopustite da zahvalim eh, svim članovima na ovim eh, iznimno relevantnim pitanjima koja su postavili. Najprije želim reći da sam bio jako zadovoljan e, kada sam čuo kako se razvija nacionalna infrastruktura u Grčkoj. To doista zvuči krajnje zanimljivim. Što se tiče pitanja koja su s tim u vezi postavljena, dakle kako komisija namjerava podržati takve projekte, pa to pitanje nije baš jednostavno kao što zvuči Dakle, komisija podržava, podržavala je, podržava i podržavat će digitalne inicijative u državama članicama sve dok, naravno, te inicijative budu ulazile u okvire europskog okvira. Kao što sam rekao, postoji TEFCO, dakle, fond za e, digitalno povezivanje Europe koji je čitav niz godina financirao nacionalne projekte u pojedinačnim državama članicama e, naravno pod uvjetom da one ulaze u širi okvir europske interoperabilnosti unutar digital, u digitalnom kontekstu. Dakle, Europa će naravno i dalje financirati te vrijedne projekte. Što se tiče alata koje treba koristiti u državama članicama, ja bih doista istaknuo e-kodeks. E-kodeks je alat koji su razvile države članice, koje su priznali i komisije i institucije i podržani su financijski, dakle, nakon toga. Komisija namjerava nastaviti podržavati e-kodeks i povjeriti nadzor nad e-kodeksom lisi kako bi države članice imale maksimalne dobiti, maksimalnu korist iz takvog projekta. Evo, samo par riječi. Što se tiče online identiteta u kontekstu ovih e, alata, dakle svi ovi alati i interoperabilnost E, bili su predviđeni e, tako da budu interoperabilni u EUID e, okviru. Dakle, u izradi jedinstvene europske osobne karte. Dakle, to je nešto što se može napraviti jedino ako će biti ujednačeno na europskoj razini. Mislim da je to jedan od najboljih načina da se zajamči ne samo sigurnost identiteta, već i sigurnost podataka u cjelokupnom kontekstu. Evo, ja se nadam doista da sam dao dobar odgovor na ova jako dobra pitanja. Hvala vam na odgovoru. Gospođa Beck Nielsen ima nekih tehničkih problema, tako da joj nećemo moći dati riječ, već ćemo dati E, riječ e, jednom od gostiju, gospodinu Miguelu Gutjeresu, koji je, evo, dragi prijatelj iz Španjolskog parlamenta. Miguel, izvoli, imaš riječ. Yo creo unas en fin, tan clarificadores y tan importantes en estos, en estos momentos. Mislim da je ova poruka doista jako važna. Ja sam iz eh, stranke Ciudadanos i mi smatramo da Europa budućnosti treba biti digitalna Europa. Digitalna Europa, dakle Europa će biti digitalna ili neće biti. Dakle, moramo se uhvati u koštac sa svim tim izazovima, izazovima identifikacije, provjere identiteta, uspostaviti neke mehanizme koji će biti pouzdani i univerzalni kako bi svi građani imali lak pristup tome. To doista jesu izazovi. Ima jedan koji se ističe među njima, koji je jako važan. Naime, tu se radi o osobama koje nisu koji nemaju digitalni trag. Dakle, kako doći do njih? Morat ćemo im ponuditi neki tradicionalni način, alternativno rješenje e, kako bi imali svoj identitet. Naime, postoje neka ruralna i udaljena mjesta gdje nema digitalizacije, gdje je internet e, nepostojeći, e, preskupo je, na primjer, pružateljima usluga da digitaliziraju ta mjesta. Dakle, u Španjolskoj imamo puno mjesta koja su jako nedostupna i koje odgovaraju tom opisu. Ja mislim da digitalizacija mora sve pokriti. Tu će se trebati uložiti dodatni napor kako bi se pokrilo i ta najudaljenija mjesta, kako bi svi bili konektirani. Imam jedno pitanje s tim u vezi. Dakle, parlament i druga europska tijela razmatraju specifična rješenja za ta područja. Dakle, da li ste došli do kakvih prijedloga rješenja za ta udaljena područja kako bi bolje bila povezana? Hvala, Miguel. Evo, ponovno smo uspostavili vezu s gospođom Beck nielsen Izvolite, imate riječ na dvije minute. Evo, mislim, puno smo vremena proveli pokušavajući uspostaviti vezu, možda da, da, da ja ipak kažem što imam za reći bez slike. Dobro, ajte, imate dvije minute na raspolaganju, izvolite.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 Bojim se da vas ne možemo niti čuti, niti vidjeti, gospođe Beck Nielsen. Dobro, prelazimo onda na sljedeću točku u dnevnom redu. Čujete li me sad? Da, čujete li vi nas? Evo, ja vas mogu čuti, ali imam problema s kamerom, tako da, evo, e, ukratko ću odgovoriti na posljedna pitanja. Evo izgleda nećemo. Uglavnom, što se tiče IT sigurnosti i blockchain tehnologije, htjela bih odgovoriti na ta relevantna pitanja. Dakle, imam visoke nade o tome kako bi se trebalo moći koristiti blockchain e, u vezi sa IT sigurnošću. No sve što se tiče digitalizacije IT-a, to je mač sa dvije oštrice. Kao što znamo, e, te su stvari bile zloporabljene. Ja sam jako zabrinuta što se tiče e, krivotvorenja e, i krađe identiteta i to može izazvati ogromno nepovjerenje kod građanstva. Dakle, barem je to e, izvor velikih briga kod nas. Hvala. Hvala vama. Doista se ispričam zbog tehničkih e, poteškoća koje smo imali, ali događa se. A sada pozdravljam e, gospodina Korbejnika iz Ustavnog odbora iz Estonije. E, oni rade po najviše, dakle, bez, e, oni su skoro prestali koristiti papir kao podlogu i Estonija je jako dobar primjer što se toga tiče. E, Prevoditelj se ispričavaju, ali je veza jako, jako loša i teško je razumjeti sve što govori predsjedavajući. Dakle, riječ je predana gospodinu Andreju Korbejniku iz Estonskog parlamenta. Evo, ne vidim vas, ali dobro, vjerovatno će se uključiti slika u nekom trenutku. što se mene osobno tiče, ja sam se bavio različitim internetskim stvarima, a istovremeno sam s vremena na vrijeme i zastupnik u parlamentu. ja sam potpredsjednik e, e, koalicije nekoliko e, nekoliko stranaka, što je ekvivalenta Renew kluba zastupnika. Evo ga, prelazimo na naše izlaganje, dakle ovo je drugi slajd. Daću vam pregled o, uspješnici Estonije u korištenju interneta. Dakle, krajem prošlog stoljeća bio je jedan projekt koji se zvao Tigrov skok. Tiger Leap. E, na čelu tog tijela bio je estonski predsjednik i cilj je bio da kompjuter internet e, bude u, postavljen u sve škole u Estoniji. Osobno sam počeo koristiti kompjutere, konektirane kompjutere 93. u javnoj knjižnici. Evo molim da se pređe sljedeći slajd. A u međuvremenu Estonija je postala jako uspješna u IT poduzetništvu. Sada je Estonija je jedan lidera što se tiče broja startup e, tvrtki po e, stanovniku i na prvom mjestu takozvanih e, jednorog nacija, to su dakle, države u kojima se razvijaju globalne digitalne tvrtke. Tu imamo tvrtke poput TransferWise i Bolt i tako dalje. Zašto tome tako? Pa djeca uče kodiranje još u školi, I tu se radi jednostavno o mentalnom sklopu koji se razvija e, uz takvo obrazovanje. E-uprava je nešto što smo e, i te usluge su, se počele nuditi početkom stoljeća. Dakle, brzo smo mogli napredovati, brzo smo mogli djelovati imali smo rješenja koja smo nudili još prije nego što e, bi zakonodavne mjere mogle to popratiti. Dakle, išli smo brže, dosta brže od drugih zemalja. Imali smo e, e, digitalni potpis, sve se moglo raditi online. I tako je već 20 godina. imali smo sve banke koje su bile online, e, porezna služba isto tako. Dakle, nitko nije morao više ići u banke. Evo, to je samo jedan od primjera. No, glavni razlog iza toga svega jeste da smo imali dobro, jako vodstvo i neki ljudi su uvidjeli da je to prvi prioritet za zemlju. Dakle, glavni naš prioritet i to je, to je razlog zašto smo bili toliko brzi i uspješni. biti kako bi imali uspješnu digitalnu službu e-uprave, e, ono što je važno jeste da se može identificirati apsolutno svakog korisnika i znam da je to briga za neke od zemalja poput Njemačke, na primjer. Tu postoje neki ideološki problemi. Bilo se radi o jedinstvenom korisničkom broju ili broju građanina. Tu ima i mogućnost e, da službe međusobno razmjenjuju podatke. To znači da Dakle, ne morate adresu ili, mislim, kad, kad jednom evidentirate svoju adresu ili svoj datum rođenja, kad uđe u sustav, onda sve službe tim podacima raspolažu. Ne morate svaki put nanovo to raditi. Kad dolazite u neku drugu službu. Što se poreza tiče, imamo nultu poreznu stopu e, za poduzeća, što znači da se može e, mogu investirati svoju dobit e, u Dakle, kao što znate, mi smo mala država i poduzeća poput Skype pa, na primjer, e, daju veći doprinos e, razvijanju novih inženjera nego brojna sveučilišta. Idemo na sljedeći slajd. Dakle, prije 20 godina tehnologija je bila takva kakva jest. Tako da ne, nismo mogli napredovati čak onoliko brzo koliko smo to željeli. No, evo, postoje ipak neke mogućnosti. Mi smo pokrenuli program i e residency prije deseta godina i omogućuje ljudima dakle, da se prijave, na primjer, za, da, za otvaranje korisničkog računa, a da pritom nemaju niti državljanstvo, dakle da mogu koristiti te, e, tu e-upravu gdje god da se nalazili e, na svijetu i dakle možete sve napraviti online da se nalazite na drugom kraju svijeta, ne morate uopće dolaziti u Estoniju. Imamo programe za ljude koji e, žele raditi sa Estonijom, a da su pritom porezni obveznici drugih zemalja vjerujemo kogo to okrutno mogu zvučati, ali čini nam se da će e, države postati pružatelji usluga u biti. Dakle, ljudi kojima se ne sviđa usluga, jedna usluga, mogu se opredijeliti za neku drugu državu. Evo, prelazimo na Dakle, to koliko god okrutno zvučalo, čini mi se da je to budućnost. Evo, toliko od mene. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam, gospodine Korobejnik. Ovo je bilo jako zanimljivo izlaganje. Prelazimo na gospodina Koprivu iz Češkog parlamenta. Izvolite, imate dvije minute na raspolaganju. Chair, we have lost Mr. Kopriva. We are going to get in touch with him to try to reconnect him. Thank you. Gospodin Kopriva nije na vezi. Pokušat ćemo s njim kasnije stupiti u vezu. U redu, prelazimo onda na gospodina Vertija. Jeste li na vezi? Možete li se javiti? Può spingere il pulsante speak, per favore? Grazie. Yes, can you hear me? Čujemo vas. Izvolite, gospodine Belti. The presentation from e, Saslušao sam prezentaciju e, prethodnog govornika iz Estonije i nadovezao bih se na to i iznio neke informacije. E, ja sam zastupnik u parlamentu od 2018. i e, član sam tijela koje se bavi e, digitalizacijom koju želimo staviti na raspolaganje svim građanima. Svjesni smo E, situacije u državnoj službi u Italiji. E, prosječna dob e, službenika je 52 godine. Pokušavamo unaprijediti procedure 2018. Uspostavili smo ministarstvo digitalizacije na čijem je čelu gospodin Pizano. Mi doista smatramo da država kao što je rekao prethodni govornik, treba biti u prvom planu e, što se tiče e, digitalizacije. Što se tiče e, indeksa e, digitalnog gospodarstva, uključujemo ga i na taj način e, pratimo situaciju i proračunska sredstva koja se izdvajaju za digitalizaciju javne uprave. E, točno je da je postojao pritisak da se provode mjere štednje, što znači da nije postojala mogućnost dodatnih ulaganja i e, to je ograničilo mogućnosti države za ulaganja u razne sektore, uključujući mlade. A ostaje nam da na e, digitalizaciji administracije radimo u budućnosti. U svakom slučaju e, radimo na uvođenju aplikacija koje će biti jednostavno koristiti ali e, tu s pomoć e, malih ulaganja možemo primjerice izraditi aplikaciju koja će nam pomoći da pratimo e, infekcije i zaraze COVID-19. E, pokušavamo uvesti najveći mogući standard digitalizacije kako bismo približili državu građanima i kako bismo administraciju postavili na način da služi građanima. Hvala. Hvala lijepa gospodine Berti. Ovo je dobar primjer i ono što smo e, čuli e, govori u prilog tome da ima puno toga što još e, možemo učiniti kako bismo došli na e, razinu razvoja i digitalizacije kakva postoji u Estoniji. A sada dajem riječ e, na dvije minute gospođi Aleksandrovoj. Izvolite. Hvala lijepa. Zovem se Ana Aleksandrova i ja sam zastupnica i članica e, odbora za pravna pitanja u bugarskom parlamentu. Radimo na unapređenju e-države i ostvarili smo značajne pomake od 2018. Došlo je do značajnih e, pomaka što se tiče e-države, donijeli smo zakon o e-državi i isto tako imamo propise kojima definiramo mjere u ovom sektoru. Unaprijedili smo strateški okvir za e-upravljanje, a isto tako uspostavili smo strateški okvir za e-državu za razdoblje do 2030. temeljem europskih načela za e-državu. Naš zakon o e-državi sadrži ključna e, europska načela. Usvojili smo odgovarajuću strukturu e-države i uključili izdvajanja koja su potrebna za e-državu u državni proračun. Jedinstveni model koji smo razvili kao mehanizam za traženje naplate i pružanje elektroničkih usluga je nešto što će koristiti sva e, administrativna tijela. E, uveli smo 374 digitalne usluge kroz ovaj model i imamo preko 28.500 zahtjeva za e-usluge e, koji, su, koji su podneseni od početka 2020. Građani dakle više ne moraju koristiti obrazce na papiru broj digitalnih zahtjeva dramatično je povećan, a to obuhvaća između ostalog i elektronske potvrde o nekažnjavanju. Od 1. studenog 2018. obustavili smo E, razmjenu e, dokumenata na papiru među nadležnim tijelima. Imamo digitalni jedinstveni portal za pristup digitalnim uslugama. Hvala vam lijepa. A sada dajem riječ gospodinu Bosu. Imate dvije minute, izvolite. Gospodine Voss, molimo da uključite mikrofon. Mr. Voss, the floor is yours. May I kindly ask you to press the speak button, sir? Thank Gospodine Voss, imate riječ. Molim vas da uključite mikrofon. Um, so far I've got... Nemamo video prijenos, e, pa prijevod ne može biti osiguran. Okay. Um... S obzirom na poteškoće e, vidim e, da je gospodin Kopriva na plenarnoj i neće imati mogućnost intervenirati, a gospodin Korobenik koji je govorio na samom početku ove rasprave već je morao otići. E, podsjetio bih druge kolege ukoliko su spojeni da pritisnu tipku kojom daju znak da se javljaju za riječ, pa ću im dati riječ. Prelazimo sada na sljedeću točku. Pozdravio bih Emily Cario, zastupnicu eh, Francuskog eh, parlamenta. U Francuskoj se radi o, na digitalnom zakonodavstvu i koriste se alati u sklopu zakona za digitalnu republiku koji je usvojen 2016. To je e, kvalitetan primjer e, koji e, pokazuje mogućnosti korištenja digitalizacije. Gospođo Karijom, imate riječ na 10 minuta. Izvolite. Dobar dan želim svima. Hvala vam na ovoj inicijativi razmjene iskustava zastupnika iz različitih zemalja članica Europske unije. Dakle, kao što znate, Francuska republika razvila je više digitalnih e, instrumenata u zadnjih 30 godina. Dakle, fiskalna porezna uprava bila je jedna od prvih koja je digitalizirala svoj rad, ali i zdravstveno osiguranje također kod nas jako brzo imalo e, milijune e, digitalnih računa s kojima se bavila. No, francuske vlasti uvijek su išle sa zadrškom ka pregole, prevelikoj digitalizaciji iz, zato što su htjeli zaštititi digitalna prava i temeljna prava i prava o zaštiti osobnih podataka. I zato od 78, 78. E, imamo zakon o zaštiti građana od države kako bismo se jednostavno pobrinuli da e, vlasti nemaju disproporcionalne ovlasti nad, e, prema građanima e, i da ne mogu tek tako olako raspolagati podacima ljudi. I u ostalom taj zakon iz 78. Je nadahnuo je kao tekst direktivu Europske unije iz 95. Od tada došlo je do ubrzanja rada na digitalizaciji. Što se tiče pravosudnih e, pitanja o kojima je već bilo riječi, dakle govoru su o tome zastupnici prije mene, e, prikupljanje podataka poput detaljnih e, računa ili ispisa telefonskih poziva i slične stvari, to je već e, zadnjih 20-30 godina e, podložno jako strogim pravilima, bilo da se radi o e, prisluškivanju telefonskih razgovora iz pravosudnih ili upravnih razloga. Naravno, ti zakonodavni tekstovi često su se razvijali zbog nekih skandala koji su svojedobno uzdrmavali medijski i politički svijet u Francuskoj. Sada imamo opću upravu za javne financije koja je jako daleko otišla sa digitalizacijom početkom 2000. godine. Imaju e, namjensku upravu koja se time bavi i mi sada imamo e, poreznu prijavu koja je već automatski se popunjava, a imamo isto tako e, za fizička i pravna e, lica e, isto tako te digitalne porezne prijave i sada sada smo na tome da osoba koja nema iznimno visoke prihode, na primjer, ali obični, obični ljudi koji imaju normalne, redovite prihode, ne, moraju ništa uraditi, već digitalno potpisati svoju poreznu prijavu na kraju godine. Dakle, e, smo napraviti neku vezu između e, privatnih e, aktera i e, velikih, velikih poduzeća i tijela. Danas smo u situaciji da je sve veći broj zahtjeva, pismena se podnose e, digitalnim putem. Prije dvije godine usvojili smo zakon koji se tiče o borbi protiv prijevare, dakle bilo da se radi o socijalnoj ili poreznoj e, prijevari, e, koja je omogućila određeni broj E, data mininga, dakle rudarenja podataka, koje do tada nije bilo dopušteno, jer u nakresno korištenju podataka, dakle, e, bilo je pod strogim, strogo uređena, e, jer imamo jedan, jedno tijelo koje se brine za zaštitu podataka ljudi. No, neke su stvari sada omogućene, dakle podaci o zdravstvenog osiguranja ili tijela za e, pomoć nezaposlenima i tako dalje. I sve to kako bi se izbjeglo, e, izbjegao određeni broj prevara. Isto tako se radi o je moguće rudaranje podataka, e, oni podataka koje su stavili ljudi online, dakle koji su javno dostupni, ali to su, tu se radi o, na primjer, E, borbi protiv e, krimčarenja droga i tako dalje, ali to su stvari koje su uokvirene u, vremenu. Danas e, radimo sve što možemo kako bismo napredovali sa zdravstvenim digitalnim kartonom, ali tu smo, Francuska je jako obazriva što se tiče zdravstvene medicinske tajnosti a što se tiče rudarenja u oblaku koji je malo prije spomenjan, e, to je pitanje koje se tiče izravno suverenosti i mislim da je bilo jako važno da to bude na europskoj razini, e, dakle, e, da budu postavljena pravila, jer smo vidjeli, dakle, da kod nas neki daju, dakle, pohranjivanje svojih podataka nekim međunarodnim akterima, najčešće američkim. Bilo je riječi o zakonodavstvu. Prije nekoliko godina osvojili smo zakon koji se zove Zakon za e, digitalnu republiku. U trenutku izrade osmišljavanja tog zakona e, to je predstavljeno građanstvu kako bismo vidjeli što građanstvo misli o svakom zakonu tog e, o svakom članku tog zakona. Mislim da je to bio demokratski veliki iskorak napredak, jer to je bio prvi trenutak da parlament pita e, stanovništvo što misli, da li je taj zakon koji se nudi sukladan sa e, željama i očekivanjima građana. No, uvidjeli smo istovremeno da neki od tih članaka i u tom zakonu mogu dati široko polje lobijima, na primjer, e, o tu je jako mali broj e, aktera koji mogu e, djelovati. Evo jedan primjer. Neki članci tog zakona, zakon je bio jako tehničke prirode koji se tiče digitalnih e, stvari, sto postotno su odgovori dolazili dakle iz jedne škole iz Tuluza. Dakle, nekim situacijama možete uvijek nailaziti na jedne te iste lobije. Dakle, evo, to su neka iskustva koja su bila jako korisna E, u svakom slučaju, tako nešto, dakle suradnju sa građanstvom, to je nešto što bismo mogli e, proširiti na svaku zakonodavnu inicijativu. Evo, danas smo suočeni s pandemijom u svim zemljama, svim državama članicama Europske unije i mislim da smo sada došli do krajnjih e, granica demokratičnosti u francuskom parlamentu. Evo, mi smo imali veliko, puno problema da se prilagodimo ovoj pandemiji, napose kada se radilo o usvajanju zakona zakonodavstava. Naime, danas se ne može glasati digitalno u nacionalnoj skupštini u Francuskoj, što znači da se glasa tako što se delegira svoj glas, dakle daje punomoć. No problem je kada jedna velika grupa daje e, punomoć da jednoj osobi da glasa u ime cijele stranke, onda demokratska rasprava gubi smisao. Tako da smo tražili od klubova zastupnika, evo, kluba zastupnika kojem sam pripadala, zeleni su u pitanju, u više navrata smo tražili od predsjednika nacionalne skupštine da uspostavi e, postupak E, delegiranja glasa koji će biti malo subtilniji ili da se može e, na daljinu glasati. Danas, nažalost, e, stvari još nisu puno se puno evoluirali. Znate da je zdravstvena situacija u Francuskoj sad malo, mislim, dosta je alarmantna, tako da ćemo se vratiti na taj način funkcioniranja sa delegiranjem glasova za glasanje, dakle, sa moćim. Dakle, ova pandemija nas je primorala da puno toga digitaliziramo, evo i ova današnja konferencija ide preko videoveze veze i sve veći broj stvari i sastanaka u Nacionalnoj skupštini Francuskoj maksimalno se radi na ovaj način, dakle preko videokonferencija, sve radimo kako bi se izbjeglo danje širenje virusa. No, evo, vidi se isto tako i e, u u školstvu, dakle da se i predavanja drže preko videokonferencija, što nije nikome bilo niti na kraj pameti ranije, a to sada radi i u srednjoj školi i na nižim razinama i na sveučilištu. Dakle, vidimo da nas je ova pandemija natjerala da puno toga učinimo, ali što se tiče same izrade zakonodavnih e, tekstova imamo još puno puno toga za napraviti. Evo, ove godine imamo jedan dobar napredak, naime parlament e, ima platformu kako bi prikupljao e, peticije građana, dakle sve teme E, koje žele naši sugrađani, e, na koje žele ukazati našim e, zastupnicima u nacionalnoj skupštini, to se radi digitalnim putem. Dakle, evo, kao što vidite, Francuska je zemlja sa dugačkom tradicijom vladavine prava, ali vladavine prava na malo starinski način, dakle korištenjem papira i olovke. I tu je i ta briga o zabrani unakrsnog koristenja, dakle, e, pismena, dakle, mi želimo poštovati temeljna prava, javne slobode i tako dalje i zato imamo RGPD, naravno, i jako smo potpuno smo angažirani, posvećeni e, kako bismo ispoštovali tu, uredbu. No evo, danas e, u, u sredove pandemije govoreći o samoj demokraciji, demokratičnosti postupka, zakonodavnog rada, imamo još puno posla pred sobom. Hvala. Very much, uh, Um, on to the French experience, I would also like to give the floor. Hvala lijepa. Dodaću sada francuskog iskustvo. Gospodin Munir Mađubi uh, ima riječ. On je zastupnik u Francuskoj Narodnoj skupštini. Izvolite, gospodine Mažubi. Gospodine Mažubi, molim vas, pritisnite dugme Speak. Ne čujemo vas, gospodine Mažubi. Molim vas, na ikonu gdje je mikrofon, molim vas pritisnite i osvježite internetsku stranicu. Evo, sada me čujete dobro. Zovem se Munir Mažubi i ja sam zastupnik u Francuskoj narodnoj skupštini, a e, bivši sam glavni tajnik Makronovog vlade koji je bio zadužen upravo za digitalno. Ja ću vam govoriti o jednom dijelu tog digitalnog, a to je e, sudjelovanje građana u izradi zakona. Govorit ću vam o mogućnostima i ograničenjima onoga što je Francuska radila proteklih godina. Kolegica Emily Cariou govorila vam je o tome što su radili građani e, kada su e, sudjelovali u e, izradi i zapravo kad se radilo o donošenju zakona o digitalnim okvirima. I 2006. godine po prvi put se u Francuskoj počelo govoriti o participativnoj demokraciji. I tu je važno pitanje e, tko sudjeluje. Dakle, zakon o digitalnom društvu je bio uspjeh. Treba vidjeti tko je sudjelovalo. 4000 ljudi, a kada to usporedimo sa 66 milijuna građana koji žive u Francuskoj, onda je to malo, ali ako pogledamo kako je to izgledalo ranije, onda je to bio velik broj sudionika. Dakle, vrlo važno je tko je sudjelovao. Da, kolegica je upravo rekla da su tu sudjelovali neki već postojeći lobiji, to je točno, ali stvorili su se i novi lobiji koji nisu nikada ranije e, kontaktirali vladu, odnosno e, parlament, da bi radili na zakonima. I e, daću vam dva primjera. Prvo su gluhi u Francuskoj. Oni su se zahvaljujući tom zakonu organizirali i zaista su stvorili mrežu iskoristile sve mreže u cijeloj Francuskoj kako bi se davale posvuda usluge za gluhe građane i kako se digitalizacija treba zato iskoristiti. Dakle, to je postojeća skupina ljudi koja se organizirala, dakle, E, da e, kontaktira parlament, to su bili gluhi. Druga jedna takva skupina su bili lobisti za video igrice. I oni su se zaista masovno mobilizirali i zaista s uspjehom kontaktirali parlament. To je bilo 2006. godine kada je Macron došao na vlast, onda smo mi pokušali raditi upravo na tome da građani masovno sudjeluju u izradi zakona. I e, nakon toga smo analizirali situaciju i sada bih vam htio reći što smatramo dobrim praksama. Proteklih mjeseci je uveliko se sudjelovalo u tome nakon e, pokreta žutih prsluga vodila se velika rasprava na, internetu sa dva milijuna ljudi. A nakon toga se diljem Francuske organizirali sastanci, deset tisuća sastanaka i 17 tisuća e, registara gdje su e, Francuzi mogli izraziti svoje mišljenje. Dakle, prva stvar kako bi građani učinkovito sudjelovali, da im se daje vrijeme, što je dakle prvi razlog. Ako želite da građani sudjeluju, morate si uzeti vremena da građanima objasnite zašto je važno sudjelovati, kako treba sudjelovati i treba pomoći građanima da sami shvate što žele reći a to ne možete ostvariti za par dana niti za par tjedana. Stvarna dinamika za sudjelovanje građana je ona koja treba dati vremena, dakle više mjeseci i strukturirati to u pojedine etape. To je jedini način da se inteligentno sudjeluje bez obzira da li na internetu ili fizički. Drugo, važno je ljudima dati mjesta, prostora. Ako želite da sudjeluju, trebate im reći gdje mogu sudjelovati. Spomenuli smo internetske platforme, to je vrlo važno. Važno je da građani mogu lako sudjelovati na internetu bez različitih eh, eh, logiranja i da nešto mogu eh, lako i pametno dati. Jer ako žele sudjelovati u tome i ljudi koji nisu vični internetu, morate stvoriti fizičke prostore ili pak posrednike koji će ljudima pomoći da odu na internet. I treći važan element je dati podršku to nije lako sudjelovati u izrađivanju zakona. Francuzi to ne znaju raditi jer naša demokracija nije tomu vinčna. I dakle treba im pomoći pri tome što košta puno, stvarno košta puno. I tu se e, prekida predsjedavajući E, gospodine Mažubi, imate još 30 sekundi da završite. Dakle, morate dati ljudima vrijeme, mjesto i podršku i onda će oni moći nešto napraviti i napredovat ćete. Hvala lijepa što smo čuli ovo od vas, ove podatke koje ste nam vi dali, gospodine Mažubi, su stvarno impresivni. Sada dajem riječ zastupniku Europskog parlamenta Sežurneju na dvije minute. E, gospodine predsjedavajući, gospodin Sežurne se nije uključio. onda ću dati riječ gospodinu Majdasu iz Portugala na dvije minute. Hvala vam lijepa na ovim e, informacijama koje smo dobili od svih govornika. Što se tiče digitalizacije, Spomenuo bih jedan program koji se zove Simplex, koji nam pomaže u smanjenju birokracije i administrativnog opterećenja i istodobno pretjeranu birokraciju zamjenjujemo jednostavnim procedurama, a istodobno uvodimo digitalne alate kojima omogućujemo građanima jednostavan pristup po određenim uslugama koje su u prošlosti E, bile vrlo komplicirane. Recimo procedure što se tiče poreza, e, sustav oporezivanja je puno jednostavniji sada i dio posla obavlja javna uprava. Osim toga, e, postoje problemi što se tiče građana koji nisu na odgovarajućoj razini pismenosti, na koji način njima pružiti pomoć. E, i tu su na raspolaganju neka rješenja. Međutim, ovaj cijeli problem riješit će se jedino u trenutku kada bude postojala bolja komunikacija na razini cijele zemlje u određenim regijama. Na taj način je važno osigurati kvalitetnu komunikaciju ta komunikacija koja je na raspolaganju e, građanima e, treba se unaprijediti uz pomoć odgovarajućih rješenja. Tu postoje određene e, potrebe za uvođenjem promjenama i postoji nacrt zakona. Uskoro ćemo izraditi završnu verziju E, zakona o e, temeljnim pravima u digitalnom području. Tu ćemo definirati javne politike i e, ciljeve te isto tako definirati standarde od kojih će neki ostati samo na ustavnoj razini. A što se tiče europskog odgovora na ovaj izazov, on je od presudne važnosti. Nadamo se da će akt o digitalnim uslugama tu biti od velike pomoći i u potpunosti se slažemo s tim da je tu važno sudjelovanje. Tu postoji nekoliko instrumenata. Rasprave se prenose i to ne samo u običajenim procedurama nego i putem interneta a isto tako e, postoji zajamčeni pristup portalima svakog pojedinog odbora E, tako da e, građani imaju pristup informacijama što se tiče prijedloga, e, zakonodavnih prijedloga, dokumentacije i tako dalje. Osim toga, postoje određeni alati na internetskoj stranici parlamenta, tako da građani mogu podnositi predstavke i žalbe putem interneta. E, I te mogućnosti se uvelike koriste tijekom pandemije. Hvala. Hvala lijepa. E, zastupnik Manli, ne znam je li na vezi, ali je na mom popisu govornika. Jeste li na vezi? I don't see she's taking the floor. Koliko vidim, ne. E, koliko vidim, nitko se drugi nije javio za riječ, tako e, da bih ja postavio e, neka pitanja. Mi smo imali sličnu situaciju u Španjolskoj 2007. dakle prije puno godina. Međutim, tu inicijativu nismo proveli do kraja. Pokušali smo digitalizirati kompletnu javnu upravu. Međutim, Najveći problem s kojim smo se tada e, suočili e, bio je povezan sa velikim razlikama u korištenju interneta. E, I osim toga postojali su problemi što se tiče korištenja podataka. i iz tog razloga nismo uspjeli u potpunosti ostvariti cilj digitalizacije i smanjenja birokracije. E, sada bih dao riječ ponovno e, gospodinu Mažubiju na dvije minute. Izvolite. Yes, thank you for your question. Well, when you work with the representative of the... Hvala lijepa. E, kada radite sa predstavnicima U tom slučaju shvatite da može postojati problem sa time kako su oni e, obučeni. Ali morate znati da ti ljudi koriste kod kuće Facebook, e, da komuniciraju s obitelji sa e, Whatsappom i što se zapravo događa? Da onda na poslu imaju manje e, kvalitetne alate nego li kod kuće. Oni su nam jednostavno rekli trebate nam dati moderne i učinkovite alate. Ne možete tražiti od e, državnih dužnosnika da pređu na internetsku, na digitalnu tranziciju, a da pritome ne koriste učinkovite alate. Druga stvar je e, više e, kulturno, kulturološkog pitanja. Naime, kakav stav imaju e, djelatnici državne uprave prema tome da se stvari rade putem interneta. Trebalo im je uvijek objasniti da neće im to oduzeti posao, nego će im omogućiti da imaju više vremena za druge poslove treba objasniti djelatnicima državne uprave da se neće e, ugasiti njihovo radno mjesto. No, pravi problem nije s državnim djelatnicima, već sa građanima. Ima velik broj ljudi, velik broj građana koji se jednostavno ne znaju služiti internetom i ne znaju napraviti nešto što im je potrebno e, putem interneta. Hvala. Prije nego što dam riječ e, gospođi Kariju, e, dat ću riječ gospodinu Vosu, a nakon toga gospođi Kariju. Gospodine Vos, imate dvije minute. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. E, nadam se da je u redu ako govorim na njemačkom. Kao prvo jedna analiza. Nadovezat ću se na ovo francusko iskustvo. E, dakle, e, tu je naglasak na participaciji građana. U kojoj mjeri postoji mogućnost participacije građana u zakonodavnom procesu? E, tu se naravno postavlja pitanje u kojoj mjeri se tu radi o iskustvenom elementu, a u kojoj mjeri je riječ o političkoj volji. S druge strane, javlja se pitanje da li se time skraćuje ili produžava zakonodavni postupak. I e, ne bismo li e, kod određenih aspekata digitalnog zakonodavnog procesa trebali prijeći na to da e, skratimo demokratske procedure s obzirom na brzi napredak digitalnog svijeta i to bi onda značilo da mi kao digitalni zakonodavac pratimo kretanja. Hvala. Thank you very much, Mr. Hvala lijepa, gospodine Foss. A sada ponovno dajem riječ gospođi Kariju na dvije minute. Izvolite. Uh, chair, she left. Thank you. E, Pričavam se, eh, gospođa Kariju nije više prisutna. Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeći dio naše rasprave. Eh, sada bih pozdravio profesoricu eh, Sabine Kulman, koja je sveučilišna profesorica i potpredsjednica Nacionalnog vijeća za kontrolu propisa. E, ona će govoriti o tome e, na koji način je pandemija uzrokovana COVID-19 e, istaknula potrebu da ubrzamo digitalnu tranziciju u Europskoj uniji na nacionalnoj razini. Imate 10 minuta, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja sam pripremila prezentaciju i neke slajdove. Mislim da bi bilo dobro ukoliko biste ih svi mogli vidjeti. Idemo na sljedeći slajd. Dakle, e, struktura je sljedeća. E, prvo ću govoriti o modelu boljeg zakonodavstva u Njemačkoj. E, ja sam dakle predstavnica Nacionalnog vijeća za kontrolu propisa. Mi smo nadležni za bolje zakonodavstvo u Njemačkoj, a imamo isto tako i ključnu ulogu što se tiče provedbe inicijativa u području e, digitalnog zakonodavstva, a e, to je posebno važno tijekom pandemije. I na posljedku e, reći ću nekoliko riječi o tome na koji je način pandemija ubrzala zbivanja, a o tome je govorio jedan od prethodnih govornika. Dakle, došlo je do određenog ubrzanja digitalizacije e, zahvaljujući krizi. Dakle, što je bolje zakonodavstvo u Njemačkoj? Kako mi to vidimo, mi kao Nacionalno vijeće za kontrolu propisa, a mi smo dakle neovisno tijelo, e, ne postoji nad nama nadzor vlade, mi smo neovisni i mi pokušavamo osigurati da zakonodavni proces ne bude kompliciraniji niti skuplji nego što mora biti, a kako bi se ostvarili politički definirani ciljevi, demokratski opći ciljevi. Mi dakle analiziramo svaki novi zakonodavni prijedlog Savezne e, vlade s ovog aspekta. Mi smo dakle neovisno tijelo pri e, uredu kancelarke, međutim e, nije nam nadređena vlada. E, imamo već e, treći mandat e, i postoji zakon koji uređuje naš rad. E, naš je zadatak pratiti i kontrolirati zakonodavna tijela i analizirati sve nove zakonodavne prijedloge što se tiče troška usklađenosti dugoročnih posljedica i administrativnog pojednostavljenja, a to uključuje i digitalizaciju, odnosno e-državu. E, dakle, e, pravo preispitivanja ovog vijeća, kao što vidite, e, u samoj je srži ustroja E, provodimo mjerenje i procjenjujemo trošak e, usklađenosti na razini ministarstava i postoji metodologija koja se primjenjuje, ali postoje osim toga i ovlasti kao što su provjera je li e, neki novi njemački zakon 100% odraz e, europskog propisa ili e, dodajemo i e, neke nove odredbe i pretjerujemo u prenošenju propisa. Dakle, to je jedan od aspekata koji provjeravamo. Sljedeći slajd, molim. E, sada bih željela nešto reći o tome što je sada bilo posebno specifično tijekom pandemije. E, regulatorne aktivnosti e, tijekom pandemije imale su težište na ublažavanju učinaka pandemije. Uglavnom su lokalne razine nadležne za ove mjere, međutim postojale su i određene odluke koje su došle sa savezne razine. E, postojala je specifična situacija koja se tiče zakonodavnih prijedloga i e, prijedloga koji proizvode socioekonomske učinke, odnosno odnose se na socioekonomske učinke i e, tu je postojala koordinacija koja je trajala samo nekoliko dana. Postupak je dakle bio ubrzan i u tom kontekstu Naše vijeće je u brojnim slučajevima se suzdržalo od e, izdavanja službenih stavova pod uvjetom da su korektno bili prikazani troškovi usklađenosti i e, da su se poštovali svi bitni e, kriteriji i elementi u nadležnim ministarstvima. Sljedeći slajd. Sljedeći, molim. Hvala. Dakle, na čemu je bio naglasak što se tiče specifičnosti zakonodavnog procesa tijekom pandemije? Ministarstvo zdravstva primjerice donosilo je neke uredbe, ali isto tako postojale su neke zakonodavne inicijative čiji je cilj e, bio uzeti u obzir e, drugi val pandemije, a to je povezano i sa zdravstvom, e, socijalnom dobrobiti i e, drugim aspektima, a e, isto tako e, radilo se i o proračunskim pitanjima i otpisu duga povezano s pandemijom. Kao posljedica svih tih mjera došlo je do značajnog troška usklađenosti i naše vijeće je do sada ustanovilo da ima više od 9 milijuna e, eura troškova usklađenosti kao rezultat e, ovih propisa i e, više od 792 milijuna jednokratnih troškova a koji obuhvaćaju i trgovačka društva, administraciju i tako dalje. Tu se radilo i o zahtjevima e, za bolnice, ali isto tako o mjerama e, za suzbijanje pandemije. Sljedeći slajd. Dakle, u kojoj mjeri je kriza ubrzala digitalizaciju? Ovdje postoji u Njemačkoj jedan problem – E, mi dakle nismo e, posebno visoko na ljestvici što se tiče e, stupnja digitalizacije. Kao što ovdje možete vidjeti na ovom grafičkom prikazu Njemačka je označena crvenim stupcem, a sivi stupac prikazuje europski prosjek i zato moramo raditi na ubrzanju digitalizacije. Sljedeći slajd. I upravo zato smo ovu krizu iskoristili kako bismo snažili ulaganja u digitalizaciju javne uprave. E, nekoliko inicijativa pokrenuto je sa savezne e, razine i s razine parlamenta e, i cilj je pružiti potporu ubrzanju digitalizacije. Jedan primjer je E, prijedlog za novi paket socijalne zaštite i tu će se uvesti mogućnost e, digitalnih saslušanja na socijalnim e, i radnopravnim sudovima. Osim toga, postoji prijedlog da se omogući poslovnikom Bundestaga da se održavaju digitalne sjednice. E, Francuska ima jedan drugačiji model. Mi smo također razgovarali i o francuskom modelu, međutim taj prijedlog nije naišao na većinu u našem parlamentu. E, tako da smo mi e, snizili prag glasova e, što se tiče kvoruma i trebamo manji broj glasova kako bismo ispunili zahtjev kvoruma što se tiče glasovanja na plenarnom zasjedanju i e, na odborima. Osim toga postoji i e, paket e, ekonomskih poticaja koji je pokrenut u lipnju, a cilj je dati poticaje gospodarstvu, osnažiti digitalizaciju i osnažiti zdravstvene kapacitete i održive tehnologije. E, više od 4 milijarde eura izdvojeno je za digitalizaciju javne uprave, a od toga 3 milijarde je predviđeno za uvođenje lokalnih e-usluga, jer e, lokalna uprava e, ima ključnu ulogu što se tiče pružanja usluga građanima. Još jedan cilj e, ovog paketa je ubrzati provedbu novog zakona, e, zakona o internetskom pristupu, a cilj je da do 2022. E, pružemo oko 600 javnih usluga putem interneta. Dakle, te usluge moraju biti dostupne u digitalnom obliku našim građanima donesen je zakon u tom smislu i sada moramo ubrzati aktivnosti kako bismo ostvarili ovaj zakonom definirani rok i uveli tako velik broj elektronskih usluga u Njemačkoj. I e, zadnji slajd e, govori o tome e, na koji se način organizira pristup E, javnim uslugama kao što znate. E, mi smo savezna država, imamo e, tri različite razine, saveznu, federalnu i regionalnu i sve te razine moraju međusobno surađivati i to pokazuje ova tablica. To je važno kako bi se ostvarila visoka razina digitalizacije i kako bismo osigurali ovih 600 digitalnih usluga. Organizacijski ustroj je takav da za svaku pojedinu uslugu, bilo da se radi iz područja e, oporezivanja, obiteljskog prava i tako dalje, jedno je ministarstvo nadležno i jedna država, odnosno Bundesland. E, oni onda preuzimaju vodeću ulogu što se tiče digitalizacije, a cilj je da onda drugi to preuzmu i primjenjuje to rješenje. Još uvijek se vodi velika rasprava o tome. I nadamo se e, da ćemo ovo krizno vrijeme iskoristiti kao okvir i ubrzati cijeli ovaj proces. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala vam, profesorce. Otvaramo raspravu sada. Predajem riječ gospođi Kante iz Poljske, ako se ne varam. Imate dvije minute na raspolaganju. Gospodje Skantej. Ms. Kante, can you please push the speak button? Thank you. Now, you hear me? Čujete li me sad? Čujemo. Hvala najljepša. Evo, doista sam počešćen na mogućnošću sudjelovanja na ovom današnjem e, rada o zakonodavstvu i pravosuđu. E, pravosuđe gdje tu da pomogne ljudima u rješavanju svojih sporova, pa makar i usred pandemije. Stoga e-pravosuđe poslalo je ovih dana način da se ispuni uloga pravosuđa u Rumunjskoj provedbene mjere koje je usvojio parlament i liberalna vlada, stvorili su temelj za e, učinkovitiju javnu službu u okviru pravosuđa. Ove mjere su od ključnog značaja. Tu imamo dakle predsjednički dekret iz 3. mjeseca 2020. kada je e, izvanredno stanje uspostavljalo i da, to je dalo zakonski okvir za korištenje videokonferencija u sudovima što sada se koristi u, ne samo u kaznim slučajevima, već i u građanskim parnicama. Isto tako vrijedi i za vođenje sudskih saslušanja koje se radi putem eh, sigurnih videokonferencija, koriste se eh, sudska pismena, elektronska sudska pismena i tako dalje. Dakle, kako bi se ubrzalo pravosuđe, rumunski parlament također je usvojio zakonodavni tekst koji omogućuje građanima koji su oboljeli od COVID-19 da e, se pojave pred sudom. Na primjer, ako imamo pacijenta e, oboljelog od COVID-19, može koristiti online pristup, e, dakle da dođe do svog odvjetnika i može elektronički e, dobiti u sve e, pismene ispise. Javni, javnost suđenja i jamčenje očuvanja temeljnih prava su od ključnog značaja. Evo ja ću zaključiti, želim vam čestitati na ovom virtualnom načinu rada. Najviše hvala na pozornosti. Hvala vama, gospođo Skanteji. Sada predajem riječ gospodinu Bajkaju iz Mađarske. Imate riječ. Ja sam Mišljan Barkaj iz Mađarskog parlamenta i član sam stranke Fides. Čuo sam brojna zanimljiva izlaganja danas i veliko mi je zadovoljstvo sudjelovati na ovom skupu. Evo, želio bih par riječi da vam kažem što se događa u Mađarskom parlamentu. Naime, od 90. E, godina prošlog stoljeća uveli smo čitav niz alata kako bismo mogli koristiti upravo u svakodnevnom radu zastupnika digitalne alate. 2017. počeli smo koristiti nekoliko alata i mogu reći da je naš novonastali sustav dobio 2019. od europskog tijela za e, od europske uprave nagradu za najbolji e, sustav. Dakle, taj sustav koji smo uspostavili pruža e, pomoć, dakle, pruža usluge svim zastupnicima mađarskog parlamenta, što znači da zastupnici mogu koristiti digitalne alate u sklopu svog svakodnevnog rada. Kada se govori o zaštiti podataka i sigurnosti podataka, nije bilo niti jedan e, kiber, napad, napad nije bio uspješan. Dakle, svi su podaci za očuvani, zaštićeni. Dakle, kada se govori o sigurnost podataka uspjeli smo razviti jako dobar sustav. Naravno, neki ljudi nisu zadovoljni. Nikad se ne može biti dovoljno oprezan kada se stvara jedan digitalni sustav koji podrazumijeva korištenje podataka. Nekoliko govornika danas je naglasilo jednu stvar, a tu se radi o digitalizaciji zakonodavnog postupka i nošenju sa izazovima s kojima smo suočeni. Dakle, kada se govori o digitalizaciji, digitalnim alatima, koja je veza između toga i ustavnosti Kada se bavimo digitalnim pitanjima, moramo se osvrnuti na zakonodavni postupak eh, i ustavnost cjelokupnog postupka. Ne smijemo smetnuti suma niti to da u ovom digitalnom vremenu da se tu ne radi samo o alatima, već o stvarima koje u potpunosti transformiraju svijet i međuljudske odnose. A samo što nismo ubacili i u višu brzinu sada. E, gospodine gospodine je moram vas e, prekinuti, naime moramo zaključiti ovaj sastanak u naredne dvije minute, a ni prevoditelj neće ostati duže s nama. Dakle, dopustite da prije što zaključim ovaj eh, sastanak, da zahvalim svim govornicima, svim eh, govornicima, svim zastupnicima, svim eh, sudionicima na sudjelovanju i ovaj naš e, međuparlamentarni sastanak e, nije mogao, ne bi mogao uspjeti da nismo e, imali vaše sudjelovanje, vašu pomoć. Dakle, evo, ovdje vidimo koliko je važno i potrebno prilagoditi se digitalnom svijetu. Pandemija nam je pokazala koliko trebamo biti fleksibilni, i kreativni kako bismo našli nove načine rada parlamenta. Europski parlament spreman je iskušati sve ono što može pomoći demokraciji. Dakle, evo, današnje iskustvo on kraj tehničkih problema e, bilo je jako zanimljivo. Dakle, parlament mora ostati ambiciozan, mora biti i dalje jako otvoren, jer europljani se sve više prilagođavaju, navikavaju na digitalne alate i sve su svjesni utjecaja za europskog zakonodavstva na njihov svakodnevni život. Dakle, države članice Europske unije svjesne su toga svega i one su uspostavile online postupke kako bi omogućili sudjelovanje građana u svome radu. Dakle, ova prva iskustva predstavljaju kritičnu masu presedana koje pokazuju da će u buduće trebati konsolidirati sve što je napravljeno konsolidirati u Europskoj uniji, ali i u svim državama članicama pojedinačno. Europski parlament otvara vrata i otvara put toj novoj digitalnoj Europi e, u i trebamo paziti da svi tekstovi koji će biti usvojeni da budu lako digitalizirani i pristupni posredstvom digitalnih alata. I za kraj, evo, mišljenja koja smo čuli danas pokazuju da e, digitalizacija i zakonodavni rad moraju biti uključeni u zakonodavni postupak da moramo imati sve bliži dodir, kontakt sa civilnim društvom, građanstvom, poduzećima, da vidimo koji je utjecaj toga svega i koja rješenja treba naći. Naravno, za to sve je potrebna politička volja, potrebno je uspostaviti dijalog između suprotstavljenih strana, naravno e, demokratski i ne smijemo se tako zaboraviti, zanemariti umjetnu inteligenciju koja treba zastupati naše vrijednosti. Evo, nadam se da će ova razmjena gledišta dati svoj doprinos daljem razvoju digitalizacije i pozivam vas sve na suradnju između svih parlamenta. Dakle, što se mene tiče, svi vaši doprinosi bili su od velike koristi, doista dragocjeni. Još jednom vam zahvaljujem vašem sudjelovanju na ovom sastanku i nadam se da ćemo se uskoro ponovno moći vidjeti. Hvala, doviđenja.